dice, come, come dice. So, good uh, afternoon everybody. Dobar dan želim svima. Proglašavamo otvorenom 544. redovnu plenarnu sjednicu ekonomskog, gospodarskog i socijalnog odbora. Što se forma tiče, Gabriela Bišov eh, je eh, podnijela ostavku, izabrana je u parlament, izabrana je u parlament. Imamo još neka druga imenovanja od 6. lipnja. Osobe nisu tu trenutno, radi se o gospodinu Radevo Radosvetu, skupina prva iz Bugarske. Zamijenio je, nažalost, preminulog Bojdera Daneva. Biće član Ekoa i Tena. Eko Tena. Zatim tu je Fernando Manuel Mauricio de Carvalho, skupina druga iz Portugala. Tu je, možete li ustati, molim vas? Želimo vam dobrodošlicu. Mijenja Mari Suareš, bit će članom Natirex. I zadnja, Sofija Rajceker, skupina druga. Sofija Rajceker, jeste li tu? Da, jeste. Welcome. Želim vam dobrodošlicu. On, ona zamjenjuje Wolfana Grajfa i bit će članica ECOSOC i CCM ja. Dakle, evo, imamo kvorum. Tu smo kako bismo odobrili nacrt dnevnog reda, prijedloga dnevnog reda, plenarne. Ne vidim nikakva pitanja koja se tiču prijedloga dnevnog reda, tako da to možemo smatrati usvojenim. Prelazimo sada na usvajanje zapisnika s 543 plenarnog zasjedanja održanog 15. i 16. svibnja 2019. Imate li prigovora? Ne vidim. Dakle, usvojeno je. A sada prelazimo na izjave predsjednika. Dakle, pripremio sam jednosatni govor, s obzirom da imamo dovoljno vremena danas. Ne, šalim se na vašu sreću veliki prosvjed koji nije čak bio ni odobren, eh, me je blokirao tako da sam izgubio sat vremena u centru grada. Dakle, dragi kolege, ova plenarna sjednica nastupa u jako važnom trenutku za Europu nakon europskih izbora prije par tjedana. I evo ga, mi smo sad e, tu dan prije redovnog sastanka Europskog vijeća, no e, trenutno vrijedi jedno jako osobito i važno pravilo, jer e, tu se radi o tome da će se određivati o strateškim, strateškoj agendi i oni i tu se sastaju i ljudi koji će donijeti odluke za glavna pravila za europske institucije, političku ravnotežu između svih glavnih e, institucija i glavne osobe, a među kojima i ime predsjednika komisije ili predsjednice komisije. Dakle, to su stvari o kojima sada raspravlja. Mnogi su primijetili, komentirali, tvitali, pisali po blogovima i tako dalje. Dakle, mi smo sada svi jako zadovoljni odzivom na europskim izborima koji je i takako bio preko 50% iz, e, glasača i najbolji u zadnjih nekoliko desetljeća, to je, imali smo jako dobre rezultate i možemo barem malčice e, osjećati se ponosnim. U svakom slučaju, u svim europskim zemljama vidjeli smo da se organizacije civilnog društva u svim sektorima društva su imale jako važnu, pa možemo čak reći ovaj put jedinstvenu ulogu u smislu motiviranja građana da izađu na izbore i sudjeluju u raspravi budućnosti Europe. Dakle, imamo opipljive rezultate i veliki strah e, od navale i provale e, populističkih e, pokreta se nije dogodila. Dakle, ta poplava populističkih stranaka se nije dogodila jer kad vidite sastav ovog, ove dvorane, ove vječnice neće biti takva od 1. srpnja. Što više, glasači su nam dali još dodatnih pet godina da gradimo, radimo i gradimo Europu budućnosti. Mislim da ne smijemo propustiti priliku jer jasno je da ništa nije besplatno to je ogromno ulaganje koje su, na koje su pristali europljani sa tako visokim odzivom. Dakle, očekujemo sada konkretne odgovore i odluke. A ako do njih ne dođe, strahujem da bismo kroz pet godina sljedeći put mogli doživjeti tu poplavu populističkih i nacionalističkih e, glasova. vjerujem da Europski parlament nakon ovih e, rezultata može imati još važniju ulogu. Zahvaljujući prvenstveno konsolidiranom e, prisustvu četiri glavne pro europske političke skupine, dakle klub e, Pučani sa 179 eurozastupnika, SID sa 153, bivši ALDE, a sada pod imenom Renew Europe, dakle obnovimo Europu, promijenili su ime prije koji dan, oni imaju 106 zastupnika i zeleni Europska nordijska ljevica 75. Dakle, svi su zabilje... ova dva zadnja su zabilježila veliki porast eh, zastupnika. Sve ukupno oni predstavljaju više od dvije trećine većine dvije trećine Europskog parlamenta, dakle 513 zastupnika. Ne znamo koji će biti konačni dogovor u parlamentu, do kojeg će doći 2. srpnja. No, u svakom slučaju možemo primiti na znanje da e, su prošlog tjedna, ako nisam u krivu, čelnici glavne četiri, glavna četiri kluba zastupnika su potpisali e, zajedničku deklaraciju i obvezali se da će raditi na zajedničkom e, programu za parlament u ovom sazivu. Dakle, to je jako dobar znak i sad čekamo dalje da se napreduje po tom pitanju. I Jutros e, bivši Alde, dakle Renew Europe, obnovimo Europu, zaključili su e, izbore svojih e, i drugi zaključili su izbore svojih šefova. Dakle, pučani su ponovili svoje, ponovno dali svoje povjerenje Manfredu iz slobodne Bavarske. U Njemačkoj, dakle, socijalisti demokrati su jučer izabrali Irače Garcia Perez iz Španjolske koja je već bila eurozastupnica. Jutros je Obnovimo Europu e, imenovao Dačana Čolosa e, iz Rumunjske, bivšeg povjernika, bivšeg premijera Rumunjske. I želim također naglasiti da je on, e, dok je bio predsjednik vlade, bio, imao jedinu vladu u Europi do sada, od tada do sada, koji je imenovao ministra za e, civilno za civilnu demokraciju, dakle to je jedinstvena stvar. A zeleni su ponovili, ponovno izrazili povjerenje dvoma predsjednika, Ska Keller i Philip plamberc a Alin Smith iz Škotske je čelnik EFA dijela, dakle, evropske nordijske ljevice. Imali su, dakle, ti njih četvero, te, ta četiri kluba zastupnika, ručak, večeru i pripremaju prvi sastanak e, Europskog parlamenta, odnosno plenarnu u početkom e, srpnja. Sutra e, vijeće započinje s radom za usvajanje narodno, strateške agende za narodno petogodišnje razdoblje. Također e, se u agendi raspravlja i o e, višegodišnjem finanskom okviru i treba što prije e, početi sa pregovorima oko novog okvira, a i prvenstveno o europskom semestru. No, nakon formalnog, e, formalne večere na sutra. E, ključno pitanje će biti naći imena osoba za je pozicije u europskim institucijama. Znamo da to nije jednostavna stvar, još uvijek puno toga treba dogovoriti. I znamo da još uvijek postoji mogućnost da se zakaže dodatni sastanak vijeća 13. lipnja i 1. srpnja kako bi zaključili ti pregovori. To su također e, jasni pokazatelji koliko je to zahtjevno dakle doći do dogovora između vlade i vijeća i svih struja u vijeću. Dakle, nadam se da će moći doći dogovora oko ovog važnog strateškog e, izbora i primiti na znanje dakle e, povjerenje koje su nam dali europljani i uskladiti to s potrebama da imamo jasan izbor. Neki već to znaju. Prijedlozi tih te strateške agende već postoje zadnjih dana, iako je to više no povjerljivo, ništa nije manje povjerljivo od povjerljivih dokumenata. Ja sam već imao priliku vidjeti jedan od njih e, o kojem se raspravljalo na zadnjem sastanku. I moram vam reći da sam osobno bio razočaran agendom za održivi razvoj i agenda za 2030. Tu nisu potvrđeni E, a to su najvažnije smjernice za narodne godine. Neke delegacije su pružile veliki otpor e, protiv, e, odnosno su uložile veliki trud da se radi na tome. No ono što sam vidio u tom nacrtu, dakle pitanje klimatskih promjena i zelene, pravedne i socijalne Europe je istaknuto u tom dokumentu, isto kao i zaštita temeljnih vrijednosti i sloboda građana te razvoj jakog gospodarstva i promicanje interesa naroda na globalnoj sceni. Dakle, većine, e, odnosno evropske. u svim tim stvarima možemo preuzeti vodstvo uz stručno znanje, sposobnosti koje, koji su stečeni zadnjih godina. Naravno, svi mi s nestrpljenjem iščekujemo rezultat e, tih dokumenata za koje se nadamo da će ih e, čelnici moći usvojiti prije sutra večer. Tijekom zadnjeg sastanka e, imali smo evo važan sastanak u Rimu gdje su svi nacionalni predstavnici vijeća e, bili u Rimu. Tiziano Kreli nas je, bio naš domaćin u Rimu i glavna tema rasprava bila je agenda za održivi razvoj te provedba socijalnog stupa. Dakle, mi smo u petak krajem sastanka usvojili jako ambiciozne zaključke i podsjećamo na podsjetili smo na agendu 2030. To je usvojeno od strane UN-a 2015. u rujnu i potvrđeno od strane Europske unije i konačno u četvrtom mjestu tekuće godine od strane vijeća i to je dakle krovni, apsolutni prioritet za Europsku uniju za naredno desetljeće. Nastavit ćemo se zalagati za taj prioritet, to nije konačni cilj, ali je jedan od koraka koji su sukladni sa relevantnim mišljenjima koja su već e, usvojena od strane ekonomskog socijalnog odbora zadnjih godina. I dakle, želim još reći da je Europska unija sudjelovala na danima europskog razvoja i glavna tema je borba protiv nejednakosti, jačanjem e, agenda e, ciljeva održivog razvoja diljem svijeta i jača se partnerstvo sa Azijom, e, Afrikom i Južnom Amerikom. I kao što sam jutros rekao, e, Europa želi predložiti tu agendu kao srž sukus našeg partnerstva na, u našem kontinentu i Europa treba izabrati tu agendu kao svoju prioritetnu agendu i naravno kao što sam već istaknuo svi smo uvjereni na panelu na kojem sam sudjelovao da civilno društvo, privatni sektor moraju biti, kako god ih mi zvali, na različitim mjestima, moraju biti u žiži tog rada, tog partnerstva, jer to se može napraviti i ostvariti samo sa višestrukim partnerima gdje će biti privatni i, i javni dionici biti partneri, a ne na različitim e, razinama. Eto, hvala vam što ste me saslušali ovih par riječi i da zaključim također se dajem slobodu i izrazim srdačnu dobrodošlicu jako dragom prijatelju e, većine nas, e, svim u nas, Bernardo Dancer, koji je morao ostati kući nakon e, neko vrijeme nakon e, e, određenog vremena bolovanja i drago nam je što si ponovno tu među nama i pozdravljam te u ime u nas. Alors, Alora, mijenjam jezik i prelazimo na prijedlog mišljenja bez rasprave. Imamo int ko sa crta 871, samo inicijativno mišljenje, Europski pravni okvir poduzeća socijalne ekonomije, izvjestitelj je Alen Koer. Otvaram glasanje. Sei sicuro? Eh, le vote est clos. na glasanje, 158 za, 1 suzdržan, 0 protiv, dakle to je jednoglasno, čestitam, usvojeno. Eh, Prelazimo na NAT 774, mehanizam Unije za civilnu zaštitu, izmjena izvješća Izvjestitelj je Panajotis Kofas. Otvaram glasanje. Le vote est clos. Zatvaram glasanje. 170 za, 1 protiv, 4 suzdržana. Usvaja se. Čestitam. A sada glasamo o Eko 486, plan ulaganja za Europu, pregled stanja i sljedeći koraci. Izvjestitelji su Petar Zaradnić i Javier Dos Orit. Otvaram glasanje. Zaključujemo glasanje. A imamo pitanje pridržavanja poslovnika. Jacek, izvolite. Ispričavam se predsjedniče, moj prethodni glas nije bio usvojen, tako da evo bio sam za prethodni i za ovaj. Dobro, to ćemo dodati. Nema problema. Zatvaram glasanje. 179 za, 8 suzdržanih. Usvaja se i molim da se doda još jedno mišljenje za, za mišljenje GOFAS. Čestitam gospodi zaradnik i dos orit. Prije nego predam predsjedništvo Izabel Kanjo, koje zahvaljujem jer imam eh, obveza paralelno. Sada možemo anticipirati jedno od mišljenja sutrašnjih mišljenja, prebacimo ih danas. Pričavam se zbog toga, ali evo, tek smo dobili tu informaciju. Vidite, dakle, sutra ujutro ćemo imati puno posla. Tako da bi možda bilo dobro da anticipiramo malo poslijepodnevni dio. Dakle, izvjestitelj dolazi i ukoliko se nas složi, ja bih predložio da ten 692 od Rajna Eksa i Kristofa Rajna e, prebacimo na poslijepodnevni dio sjednice. Da li je netko protiv? Ne vidim. Dakle, hvala. Usvojeno. I hvala i tebi, Izabelko, i predajem ti sada predsjedanje. Thank you si, scioglie. Si scioglie. Buenas tardes a todas y a todos. Seguimos entonces. Dobar dan svima. Dakle, pradržimo se plenar, eh, s rasporeda plenarne sjednice uz mišljenja e, s raspravom. Započet ćemo s raspravom, razmatranjem mišljenja EKO 479. Tu je dakle razmatračko mišljenje, gospodarska konvergencija i konkurentnost unutar transnacionalnih klastera makroregija Europske unije. Izvjestitelj je gospodin Dimitris Dimitriadis. Izvolite, možemo započeti. Tiene el ponente cinco minutos. Izvjestelj ima pet minuta. Izvolite. Thank you, Madam Chair. Hvala lijepa. Dobar dan svima. Mi opet razgovaramo na plenarnoj sjednici o pitanjama makroregionalnih strategija i razgovaramo o svim problemima koje smo vidjeli tijekom ovih desetljeća, dakle kad govorimo o ove četiri makroregionalne strategije. Što je sad bitno kad govorimo o ovom dokumentu? E, započelo je to kao jedno mišljenje na vlastitu inicijativu i onda zahvaljujući rumunskom predsjedništvu je to e, došlo do razine eksplorativnog mišljenja zato što je predsjednično smatralo da su makroregionalne strategije vrlo važne, pogotovo kada govorimo o strategiji Europske unije za Dunavsku regiju koja je važna za predsjedništvo. Pa smo odlučili to odmah promijeniti dakle, sa mišljenja na vlastitu inicijativu na eksplorativno mišljenje. I ono što je tu još isto tako vrlo važno je da e, pomno se bavimo klasterima koji su jedno od rješenje za čitav niz problema s kojim smo suočeni kada govorimo o makroregionalnim strategijama. Dakle, imamo tu mogućnost da imamo jednu studijsku skupinu i ja zahvaljujem svima koji su e, prije svega predsjedali tom studijskom e, skupinom. E, išli smo u posjetu u Rumunjsku, imali smo jedno saslušanje u Bukureštu, zatim jedno manje ovdje u Briselu. Komisija tu pomalo okljeva što se tiče te teme. Puno se razgovaralo o toj temi makroregionalne strategije E, i sa e, povjerenicom smo razgovarali o tome koja nažalost danas nije mogla biti ovdje. Bila nam je obećala da će doći, ali ima neke druge e, obveze pa stoga nije u Briselu. U svakom slučaju ovim dokumentom se pažljivo bavimo sa dvije teme. Prvo su klasteri, a drugo naravno mi naglašavamo taj veliki problem koji imamo u pogledu birokracije. Ali što se tiče mog iskustva i što se tiče ovog odbora, ja sam više puta naglašavao te probleme. Dakle, problem je upravo ta konektivnost i komunikacija. Nemamo dobru e, konektivnost kada govorimo o ove četiri makroregionalne strategije. E, ja sam tu, imam posebnu ekspertizu kada govorimo o Jadransko-Jonskoj regiji, ali problem je komunikacija. Ja sam više puta već govorio koji je problem u pogledu te konektivnosti. Na primjer, e, Imamo gradonačelnika iz Splita za stolom, gradonačelnika iz Tirane i gradonačelnika e, Beograda neke članove nevladinih organizacija iz tih e, zemalja i predstavnika e, lokalne razine, dakle iz jednog dijela. A s druge strane tu imamo i privatni sektor koji sudjeluje i tu za stolom oni onda pokušavaju iznaći neke europske projekte kako bi mogli E, razgovarati o nekim važnim e, rješenjima za problem koje postoji u Jadranskoj i Jonskoj regiji. Možete se zamisliti da tu postoji bilo kakva poveznica između svih tih različitih mentaliteta. Jako nam je teško. Dakle, kako možemo povezati sve te potpuno različite pristupe e, filozofije? To je taj veliki problem kada govorimo o makroregionalnim strategijama, pogotovo kada govorimo o području Dunavske regije, Jadranske i Jonske regije. Najbolje iskustvo Dakle, imamo do sada e, što se tiče recimo e, Alpske regije i Baltičkog mora. Imamo tu tu poveznicu sa Crnim morem. E, skupina 1 je i prošle godine tu imala jedan dobar sastanak u pogledu Dunavske regije i Baltičkog mora. Zahvaljujem. Hvala velika izvjestitelju. Sada ćemo zaključiti opću raspravu i dajem riječ gospodinu Baratu. Izvolite, imate dvije minute. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony, tisztelt raportőr és kedves Hvala lijepa. Ja se zahvaljujem izvjestitelju. Ovo istojno je to sjajno obavljen posao. Želio bih reći, ako ste imali vremena, ako ste pročitali ovu studiju, onda ste mogli vidjeti da je Znanost e, dokazuje već sve te ideje koje promoviraju makroregionalne strategije, tako da mogu samo čestitati izvjestitelju i stručnjacima koji su sudjelovali u radu na ovom izvješću. Mm, ja sam naglasio koje su dobre dijele, međutim malo bih kritizirao ono e, što komisija, odnosno sama politika radi u tom pogledu. Mislim da oni ne priznaju tu ključnu ulogu koju bi makroregionalne komunikacija mogla imati. Razmislite samo o vladama koje se stalno mijenjaju, ideologijama koje se stalno mijenjaju. Ovo je politika koja bi mogla biti začetnik stabilnosti, nešto što upravo omogućuje tu stabilnost mogla bi pripomoći prekograničnoj transnacionalnoj suradnji. Postoje regije gdje bi ta suradnja mogla biti moguća ne samo između članica Europske unije, već i trećih zemalja. Ova studija to ne spominje. Međutim, mislim da je vrlo važno reći da postoje postoje neke stvari koje ćemo morati promovirati, recimo u području sredozemlja. I htio bi se zahvaliti gospodine Dimitriadisu na njegovom konstruktivnom pristupu, jer on je bio vrlo konstruktivno pogledu svih prijedloga. Hvala lijepa, gospodin Mendes van Castro. Hvala lijepa. Htio bih se zahvaliti izvjestitelju. E, nemamo nikakvih e, amandmana. Mislim da ono što je bitno je da izvješće govori o tome koliko je važna ova lokalna razina, regionalna politika i da to treba uključiti ovaj aspekt makroregija koliko se tu e, dakle osnažuju ti pozitivni aspekti mm, i rezultati deset godina nakon što postoje već četiri makroregionalne strategije moramo e, proanalizirati situaciju, vidjeti kakva je, mm, suočiti se s izazovima mm, u pogledu tih makroregionalnih e, ekonomskih e, ciljeva i pozabaviti se kompromisima koji su nužni, pogotovo kada govorimo o digitalizaciji i okolišnoj održivosti. Dakle, i ovo izvješće je uistinu zahtjevno s obzirom na to da te makroregionalne strategije treba biti učinkovite i ti politički kompromisi će ovdje pri pomoći u području upravljanja osnažiti taj rad a i uključiti socijalne partnere. Dakle, ovo je jedno jednačeno izvješće kada govorimo o analizi prijedloga i posebno u pogledu toga što je bitno kako bi se moglo napredovati unutar tog okvira. Potrebna su nam područja upravljanja, određene vizualizacije u području Europske unije koja će biti povezana s građanima na terenu. Hvala lijepa. Gospodin Kekević. Hvala. Javio sam se samo kako bih podržao ovo mišljenje, a imam i određene komentare, ali da sve jako dobro mišljenju dobro je pripremljeno to je u skladu sa tim međunarodnim tendencijama koje smo primijetili Jučer smo imali se tako jedan svjetski forum u Ženevi gdje su se upravo razgovaralo o tom aspektu suradnje između regija i o klasterima i to diljem svijeta i o tome se nekoliko puta govorilo i gospodin Šaptenvan koji je bio e, dakle i osnivač Svjetskog gospodarskog foruma i koji je govorio jučer je govorio da ta globalizacija koju ste spomenuli treba i e, vršiti na jedan inkluzivan način. Znači trebamo ići od ozdola prema gore, dakle e, uzimati inicijative regija. Da je to diljem svijeta vrlo bitno. Dakle, u europskom aspektu je ovo mišljenje u redu, ali e, to možemo povezati s jednom globalnom tendencijom. Dakle, u svakom slučaju čestitam vam i vrlo snažno podržavamo ovo mišljenje. Gracias. Eh, la palabra para el señor Kračik. Hvala lijepa, gospodin Kečik. Hvala. Zahvaljujem što ste mi dali riječ. Samo bih htio izraziti svoju podršku. Mislim da to mogu reći u ime svoje skupine. Tijekom protekle godine smo mi organizirali čitav niz događaj e, koji se upravo odnosi na taj aspekt e, suradnje, dakle i za e, regiju Baltika, Sredozemlja i Dunava. Ne samo dakle što se tiče Baltičkog mora više se i odnosi na ove ostale tri strategije. Mislim da je to jako dobro. E, možemo puno toga međusobno podijeliti. Mislim da je to vrlo koristan alat e, kada govorimo o europskim institucijama da, kako bi se mogli stvoriti jednaki uvjeti za sve tako da bi uistinu institucije trebale podržati taj makroregionalni pristup. Dakle, dakle time ne ugroziti paneuropske inicijative, već da to bude dio ukupnog mehanizma provedbe. Možda bi e, razne države članice mogle na taj način osnažiti unutarnju koheziju i promovirati rezultate koji se mogu ostvariti zahvaljujući i europskoj podršci. Dakle, čestitam kao institucija, mi smo dosta konzistentni, mi stalno podržavamo taj pristup u gledu makroregionalne strategije i dakle još jedan puta čestitam i zahvaljujem. Hvala lijepa. Gospodin Haken. Hvala lijepa ja bih htio čestitati izvjestitelju na ovom mišljenju. Ja sam bio dio radne skupine. I dvije stvari su mi se posebno svidjele. Odnosno, to su dvije stvari koje smatram vrlo pozitivnim pogledom ovog mišljenja. Kao prvo imali smo jedan dosta široki pristup u ovoj temi, imali smo javno saslušanje, veliki broj stručnjaka je tu sudjelovao Čuli smo njihovo mišljenje, surađivali smo s tim stručnjacima i dakle naš izvjestitelj je surađivao s njima. Bili smo dakle vrlo otvoreni. A to nije baš tako uobičajeno kad se priprema jedno mišljenje. mislim da je to jako dobro e, što smo bili tako otvoreni. Kao drugo, mislim da su makroregije jedan novi alat Oni pomažu ne samo državama članica Europske unije, već i susjednim zemljama. To je način kako možemo surađivati i pripremati zajedno nove projekte. Mišljenje govori o klasterima, ali to je u način funkcioniranja među regijama. I mislimo da je to dobra ideja, jer to može biti učinkovitije nego kohezijska politika. I meni se jako sviđa ta aspekt makroregionalne suradnje i želio bih reći da ja mislim da ovo mišljenje uistinu ide u dobrom pravcu. Hvala lijepa. Gospodin Panjeri je zadnji. Hvala lijepa. Za početak želim čestitati izvjestitelju kao i predsjedniku toj e, studijske skupine i svima ostalima želim čestitati jer ovo je izvrsno mišljenje i mislim da smo e, mi zaista u potpunosti ovim mišljenjima odgovorili na zahtjeve rumunjskog predsjedništva. Makroregionalne politike imaju potencijal, važan potencijal za razvoj i za stvaranje e, gospodarske i teritorijalne i socijalne kohezije. Međutim, rezultati su za sada još uvijek previše skromni. Dopustite mi da naglasim kako mala i srednja poduzeća i radnici, zaposlenici tih poduzeća se nalaze pod dvostrukim pritiskom s jedne strane zbog gospodarske krize proteklih godina i isto tako zbog globalizacije. Važnu ulogu može imati stručno usavršavanje radnika u malim i srednjim poduzećima kao i u regionalnim klasterima, što znači da imaju mogućnost da financijski izdrže te e, takvo stručno usavršavanje. Izvjestitelj je govorio o pitanjima komunikacije i jasno je da to ima negativne reperkusije interno, bilo u klasterima u pojedinim regijama ili pak za prilikom pokušaja da se ostvare transnacionalni klasteri, odnosno transregionalni klasteri. Hvala svima. Ovime smo završili opću raspravu. Hvala svima na komentarima koji su bili jako pozitivni i za kraj ponovno dajem riječ izvjestitelju. Hvala lijepa. Htio bih vam se svima zahvaliti na ovim lijepim riječima. Gospodin Barat je rekao nešto što sam ja zaboravio reći. Tijekom predsjedanja Cipra bili smo jedina institucija koja je imala mišljenje o makroregionalnoj strategiji za sredozemlje i po prvi puta nas je komisija pozvala da surađujemo s njima na tom novom pristupu kada govorimo o sredozemlju. To je dio mog života, mog e, srca. Dakle, slažem se, nama je to potrebno. Mislim da će sljedeća komisija e, opet preuzeti tu ideju. Svjesna sam toga da na sredozemlju imamo čitav niz različitih problema. Prije svega su to politički problemi. E, ali započeli smo dakle sa ovim projektom za plavo gospodarstvo sa mare i možemo nastaviti surađivati u tom pravcu. Ja uistinu mislim da je taj makroregionalni aspekt upravo jedan od oružja ove odbora. Mislim da je to ono što je bitno kada govorimo o regionalnoj suradnji. Hvala lijepa. Nema amandmana na ovo mišljenje pa ćemo izravno preći na glasanje. Otvaram glasanje. Le vote est fermé. Zatvoren glasanje. 202 glasa za, jedan protiv, dva suzdržana, pa se zaista na briljantan način usvoje ovo mišljenje. Je demande au rapporteur de rester ici Molim izvjestitelju da ostane jer sada idemo na mišljenje eko 489 e, o jačanju međunarodne uloge eura. Budući da je on su izvjestitelj, molim da dođe kao i gospodina Von lotov koji je drugi su izvjestitelj. Izvolite doći na pozornicu. Alors, je vais donner trois minutes Izvjestitelj će dobiti tri minute za izlaganje, a su izvjestitelj također tri minute da e, uđemo u debatu. E, Htio bih govoriti na malteškom. Ovo mišljenje analizira ulogu eura i zahtjeva da euro postane još snažniji na međunarodnoj razini i usprkos činjenici da je to druga najsnažnija valuta na međunarodnom tržištu, ne smijemo se tu zaustaviti, trebamo ga da i dalje snažiti, a i moramo ga snažiti i na međunarodnoj razini. I to je na dobro država članica i eurozone ali i općenito gledajući što se tiče Europske unije. U ovo vrijeme kada se opet javlja protekcionizam i multilateralni pregovori gotovo pa da su stali. Snaženje eura bi nam trebalo pomoći da osnažimo samo Europsku uniju na međunarodnoj sceni i to je bitno kada govorimo o geopolitičkom aspektu. Sve dok Europska unija govori jednim glasom, snažnim glasom, a ne na način kako se je to dogodilo u pogledu e, kineske inicijative i programa Jedan pojas, jedan put. E, kako bismo osnažili euro, bitno je da se euro može natjecati s američkim dolarom kroz svoje snaženje u područjima kao što je prijenos energije i zrakoplovstvo. Istovremeno, gospodarstvo Europske unije u eurozoni bi trebalo rasti na razini infrastrukture obrazovanja, a i što se tiče socijalnog aspekta. Mišljenje je tu vrlo jasno u tom pogledu ne možemo ostvariti snažniji održiviji razvoj, ekonomski razvoj, ako ne uzmemo obzir ovu socijalnu dimenziju. Samo na taj način ćemo imati snažniju socijalnu konvergenciju između država članica. Mm, ono što je nadalje važno za snaženje eura da imamo monetarnu, e, ekonomsku uniju, isto tako uniju kapitala i banaka. To je sve bitno kako bismo mogli nastaviti dalje. Ako Evropska unija sljedeći korak koji predstoji ne učini odvažno, mm, Kina i SAD će nas ostaviti iza sebe, a to će biti na štetu građana Evropske unije. Sada dajem riječ svom kolegu Dimitriadisu. Međutim, htio bih se zahvaliti gospodinu Aleksandrovu koji je pomogao pisanju ovog izvješća. Θα ακολουθήσω και εγώ τον συνάδελφο ο οποίος χρησιμοποίησε την... Nastavljam sada i nadovezat ću se na, baš kao i moj kolega, naime, e, govorit ću mojim materinjim jezikom grčkim. Hvala predstavniku studijske skupine i mom suizvjestitelju na ovo dobro odrađenom poslu. Za odbor je ovo zaista izazov. Naime, međunarodna uloga eura je nešto što će biti značajan izazov za Europsku uniju sljedećih nekoliko godina. Prije nekoliko godina počeli smo raditi na ovom pitanju, gledali smo kako će biti uloga eura. A predsjednik komisije Juncker je stalno inzistirao i govorio je da će to upravo biti rasprava rasprava dakle o europskoj valuti koja će odlučiti o budućnosti Europe. I predsjednik Juncker je naglasio kako je potrebno ojačati euro. Sudjelovali smo, u našem smo radu kontaktirali Europsku središnju banku koja je dolazila na naše sastanke, imali smo saslušanja i e, s nama je bio i e, direktor za financijska pitanja Ruske središnje banke, što je izuzetno. I on e, je dao komentare na naše prijedloge, što je također izuzetno. U svakom slučaju bilo nam je vrlo korisno. U sljedećim, sljedećim godinama euro će imati zaista važnu ulogu budemo li više inzistirali u odnosima s međunarodnim ulagačima. Europske vlade, ako i žele podržati euro, e, oni koji će odlučiti o budućnosti eura će zapravo biti međunarodni ulagači euro bi trebao zaista biti međunarodna valuta, a to će postati tek kada transakcije energenata e, se budu izražavale u eurima. Istina je da se e, transakcije na međunarodnom planu sve češće e, izrađuju u eurima, ali kada to postane zaista redovita praksa, onda ćemo moći smatrati da je Europa zaista postao, da je euro zaista postao međunarodna valuta. Nisu države te koje odlučuju, već tržišta. I tržišta će odlučiti hoće li Euro jednog dana imati ulogu sličnu ulozi e, e, dolara. Hvala lijepa. Sada prelazimo na samu raspravu o ovom mišljenju. Riječ ima Colin Lustenhauer na dvije minute. E, hvala lijepa. Dopustite mi da čestitam su izvjestiteljima na ovom zanimljivom mišljenju. I uvjeren sam da ćemo o tom izvješću itekako još dugo govoriti. E, kako povećati ulogu eura na međunarodnoj sceni? U e, toci 3.6 e, kaže se da kada nema koherentni e, porezni sustav i dok da će do onda zapravo euro uvijek imati i ulogu koja će biti promjenjiva. I zapravo takvo nešto je jedna od inherentnih slabosti eura. Htio bih međutim čistitati izvjestiteljima u e, četvrtom stavku govori se o stabilnosti eura, o priznavanju eura i o tome kako euro sve više utječe na međunarodnu scenu, a na taj način mala i srednja poduzeća mogu sve lakše imati pristup tržištu kapitala jer mala i srednja poduzeća kao što znate ovise o zajmovima koje im daju banke o bankovim kreditima što nije e, e, što nije lako dobiti za ta poduzeća i e, zbog toga je važno da euro ima veliku stabilnost još jedna od značajki eura bi trebalo biti jest e, korištenje eura u međunarodnim transakcijama i kada dolazi do spajanja poduzeća. Nekada se takve transakcije isključivo izražavala u dolarima, a sada vidimo da sve više kada se radi o kupovini i spajanjima poduzeća da se e, kao valuta koristi euro. Mislim da moramo time biti jako zadovoljni što ukazuje na to da euro ima sve značajniju ulogu. I još jednom za kraj čestitam na ovom mišljenju jer e, nas poziva puno na razmišljanje. Hvala lijepa. A riječ ima Filip de Buk. Hvala i ja čestitam izvjestitelju i su izvjestitelju i drago mi je što sam bio član e, studijske skupine. Jako smo dobro raspravljali. Zahvaljujem i tajništvu koje je organiziralo zaista izuzetno dobro e, saslušanje na kojem su bili svi bitni dionici. I e, to je svakako bilo značajno za naše diskusije. Euro jeste i e, mora ostati jaka valuta. U četvrtak prošlog tjedna je Europska središnja banka objavila kakva je najnovija situacija s eurom kao svjetskom valutom. To se povećalo i time što je Rusija prodala 100 e, e, milijuna eura i zamijenila, e, dolara i zamijenila ih eurima. Euro mora biti značajan za transakcije kako u privatnim, tako i u javnim transakcijama. Međutim, mislim ipak da se moramo usmjeriti na ono što dolazi iznutra, a ne izvana. Jer e, vrijednost valute je rezultat povjerenja koji se ima u tu valutu i u tom smislu moramo imati urednu situaciju kod kuće, moramo imati jaku Europsku uniju. To će upravo naglasiti e, značaj naše valute, a istovremeno će osnažiti europsko gospodarstvo. Možemo i moramo razmotriti načine da se poboljša i poveća korištenje eura u međunarodnim transakcijama što se tiče energenata, pa zatim e, kupovanja poduzeća, spajanja poduzeća i općenito u poslovanju. I još jedna primjedba, za sada pa druga valuta u svijetu, ali e, kineski rimbi je valuta koja također e, sve više raste i moramo to uzeti u obzir. Hvala izvijestili i izvjestilju još jednom. Hvala vama. Sada Stefano Malija ima riječ. Hvala lijepa. Čestita e, bih i su izvjestiteljima. To je jako značajno izvješće na značajnu temu i sljedećih godina će to također biti e, vrlo e, prominentna tema. Kao što znate, euro jest značajna valuta. Iako neki ljudi smatraju da će propasti. Međutim, e, svi dokazi o značaju eura pokazuju, ukazuju upravo na suprotne e, vjerojatne rezultate. Bilo kako bilo, nemamo za sada zajedničku valutu za sve europske države, ne možemo je imati i to je e, nešto što slabi Europsku uniju. A E, to utječe i na značaj koji Europska unija ima na međunarodnim tržištima. Što zapravo znači da što veću konvergenciju budemo imali i što više država članica budu u eurozoni, to će euro biti snažniji, ali istovremeno će biti snažnija i Europska unija kao takva. Ono što me brine Međutim, je sadašnje političko ozračje. Puno velikih sila zapravo rade prema dezintegraciji i to kod mene izaziva zabrinutost. Recimo ako neka država odluči da ne uđe u eurozonu, do toga naravno može doći, može doći i zbog kriterija koje imamo za ulazak u eurozonu. Brine me kako da insistiramo na konvergenciji s obzirom na delikatnu političku situaciju u kojoj se sada nalazimo. Nadam se da će ovo izvješće e, dobiti podršku i da će izvjestitelj i suizvjestitelj nastaviti promicati to mišljenje i nakon glasanja. Htio bih ukazati e, još na jednu stvar. Gospodin Palmieri nije mogao govoriti. Možda mu možete dopustiti da se i on javi na ovu temu. Da, da, naravno. Hvala lijepa. Hvala predsjednici, hvala kolegi Stefanu. I e, opet želim zahvaliti kolegama e, koji su e, bili i su izvjestitelji i zajedno sa studijskom skupinom i predsjednikom Živkom su izradili mišljenje izuzetne kvalitete. Savjetujem vam da ovo mišljenje pomno proučite jer E, možete na osnovi toga raspršiti sve štetne kritike koje nemaju nikakvu znanstvenu utemeljenost, a sve ih češće čujemo ulazi eura. Mislim da je naš odbor na ovaj način pojasnio situaciju te je na taj način dao potporu e, razvoju europskog projekta i razvoju i uloge samog eura. Hvala vama, Stefano Palmieri. A sada prelazimo na amandman koji su prihvatili izvjestitelji su izvjestitelj. Radi se o amandmanu Johna Komera. Da ću sada riječ izvjestitelju i su izvjestitelju u svakom slučaju kako bi odgovorili na vašu e, raspravu. E, hvala svima koji su se javili za riječ. Mala i srednja poduzeća igraju ključnu ulogu u Europskoj uniji i naravno da moraju imati pristupa financijskim tržištima. Nadamo se da kada se jednom dovrši unija tržišta kapitala da će moći dobivati kredite po e, nižim cijenama. I to bi omogućilo prosperitet malih i srednjih e, poduzeća. E, bi rekao da je euro ima značajnu ulogu kao rezervna valuta i to je značajno. I gospodin Palmieri je rekao da je euro važna valuta. Ali mi želimo da euro bude i jači nego li što je danas i želimo da više bude prisutan i u sektorima kao što su energetika i zrakoplovstvo. Hvala Stefanu na svim primjedbama. I naravno da, jasno je da Europska unija e, mora biti e, e, mora dobro funkcionirati unutar sebe, ali isto tako je važno da imamo jedinstveni pristup jer je to ključno za sam opstanak europskog projekta. Hvala, a sada sam trebala reći e, da ima amandman jedan, imamo samo jedan amandman kojeg su prihvatili izvjestitelji i su izvjestitelji. I dakle, ako se svi slažete, otvorit ću glasanje. Otvaram glasanje.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 Le vote est fermé. Zatvaram glasanje. Usvajem mišljenje sa 200 glasova za, 3 glasa protiv i 3 suzdržana čestita. Alors, avis SOC 620 mišljenje Stoks 627 i jačanje pravne države. Imamo tri izvjestitelja i u Jose Antonio Moreno Dija i gospođa Karolina Malek. Alors, euh, chaque euh, rapporteur aura... Svaki izvjestitelj će imati po tri minute za svoje izlaganje. Odlučite sami kojim e, redom želite izlagati. Dziękuję pani wiceprzewodnicząca. Szanowni państwo, będę mówić po polsku. Predsjednice, dame i gospodo, evo ja ću govoriti poljski. Dakle, Dopustite da vam predstavimo svoje mišljenje koje je plod rada troje suizvjestitelja, suizvjestitelja iz različitih skupina i me nije tako slučajno. Naime, tema kojom se bavi ovo izvješće jako je važna za budućnost Europe. Dakle, ono o čemu ćemo razgovarati jest nešto što će preodrediti našu budućnost narednih godina. U to sam doista iskreno uvjerena. Dakle, poštovanje pravne države tema je koja je učestala u brojnim mišljenjima. I specijalna skupina je sastavljena kako bi se bavila temom eh, pravne države i ljudskih prava. Tako da smo njih, nas troje, nakon konzultacija koje je pokrenuo, pokrenuo odbor, počeli smo zbaviti mehanizmima koji bi mogli učiniti učinkovitim poštovanje vladavine prava u Europskoj uniji. Predstavit ćemo svoju analizu i prijedloge koji se tiču upravo poboljšanja instrumenata koji vode poštovanju prava. Kao prvo, Cijenimo što je komisija započela, odnosno pokrenula takvu inicijativu. Želi bismo da ta analiza i kontrola budu redoviti, jer uvjeri smo da su upravo europljani, dakle građani i građanke gradova, sela, unije ti koji će odlučiti o našem budućem životu. Dakle, Komisija se opredijela za jako proaktivan pristup, dakle temelji se na prevenciji, korištenju postojećih instrumenata te promičbi ideje vladavine prava na koje počiva Europska unija i njeno utemeljenje. U svom mišljenju inzistiramo na značaju obrazovanja, obrazovanja koje za cilj ima buduće generacije, ali i nas, naše generacije, kako bismo znali i bili svjesni vrijednosti projekata na kojima počiva europska integracija. I te vrijednosti nisu samo gospodarske prirode, premda gospodarstvo obnaša važnu ulogu od početka Europske unije. No danas je vrijeme da se zamislimo o budućem funkcioniranju Europske unije. Organizacije civilnog društva su ključnog značaja. Zašto? Pa zato što su te organizacije prve žrtve situacija e, u kojima e, kada situacija kada dođu na vlast autoritarne skupine dakle upravo takove organizacije ukazuju na povrede vladavine prava i ljudskih prava i iz tih razloga nam se čini da bi bilo potrebno pojačati umreženje takvih e, organizacija civilnog društva. I smatramo da bi posebna agenda i sastanci, godišnji sastanci foruma, e, da bi njihovo osnivanje bilo važno i da ima moguće da raspravljaju o aktualnim pitanjima. Toliko, hvala. Thank you, Madam Chair. Uh... Hvala predsjedateljice. Dobar dan želim kolege. Ja bih mogao dodati samo još par komentara. Polazište komunikacije komisije je jasna. Dakle, treba učiniti više kako bi se zaštitilo i promoviralo vladavinu prava na svim razinama i treba posegnuti za svim mogućim instrumentima i meritum ove komunikacije je po mom mišljenju taj što otvara široko rasprostranjenu raspravu o ovoj temi. Što se nas tiče, jedan od ključnih ciljeva jeste bio da razjasnimo ulogu Europskog gospodarskog i socijalnog odbora EXO-a kao jednog od dionika koji koristi sve raspoložive instrumente. I radili smo na tome da se doda još e, jedan novi instrument koji je obvezujući nadzorni mehanizam čiji opis možete naći u mišljenju. I kažemo kažem ovaj dom, mislim na EXO, ne na Europski parlament. Dakle, ono što nas EXO čini drugačijim i daje dodanu vrijednost u ovom nadzoru jeste to što predstavljamo upravo cjelokupno civilno društvo, ne samo organizacije koje se bave temeljnim pravima i, e, i vladavnom prava, već i poduzetnicima, poljoprivrednicima i svim mogućim partnerima, što nam daje jak glas. Jedan dodatni aspekt je i to da treba EXO dobiti još dodatni status. Naime, mi bismo mogli podijeliti opterećenje koje nose na svojim plećima druge europske institucije i drugi dionici, a to e, hoću reći da nije samo na komisiji i na vijeću, već na svima nama da se bavimo time i to je ono što je važno i na čemu treba inzistirati. I zadnja stvar, s obzirom da imam e, iskustvo u poslovnom sektoru, evo želim objasniti zašto je vladavna prava važna i za poduzeća, za tvrtke, pa to je očita, jasna stvar. Naime, Svatko bi to trebao biti u stanju shvatiti. Jer ukoliko ne postoji neovisan, neovisno pravosuđe u državi članici, onda ne možemo govoriti o jedinstvenom tržištu. Evo primjera radi. Pravosuđe je temelj pravnog sustava i svih vrijednosti za koje se zalažemo. Dakle, na njemu počiva povjerenje u cijeloj Europi. Najviše hvala. Dobar dan, želim i najljepša hvala. Nažalost, svi znamo da su ovo teška vremena za poeziju i da su teška vremena za ljudska prava i vladavnu prava. Želim reći da ćemo trebati raspravljati o ljudskim pravima u ovoj oazi koja što jeste Europska unija evo, dosta malo vremena ima. Ja osobno kao predsjednik e, skupine za ljudska prava i vladavinu prava sam doista ponosan na brzi odgovor koji je EXO dobio kako bi e, sudjelovao u otvaranju horizontalnog dijaloga koje je započela komisija. Dakle, dobili smo, imali smo sposobnost, brzinu i vjeru, dakle, da izrazimo na jasan i nedvosmislen način e, prijedlog i poruku ovog e, ekonomskog, gospodarskog i socijalnog odbora u smislu odbrane temeljnih prava i e, vladavne prava i imali smo, bili smo sposobni da izrazimo glas građanskog društva na razni cijele Europske unije. To E, zbog toga sam ja osobno jako ponosan i drago mi je to i također mi je drago što smo imali formalan stav jer e, u ovom odboru dakle zastupamo tri, imamo tri e, skupine, dakle različite, različita stava kako bismo upravo mogli došli do kompromisa i jedinstvenog stava našeg kluba na odboru koji se bavi dakle poštivanjem e, zakona, vladavine prava i ljudskih prava. Mi predstavljamo građansko, organizirano građansko društvo i trebamo biti ta kritična svijest e, građanskog društva, civilnog društva u društvu. E, Europska komisija izgubila puno vremena i stanje u velikom broju država članica Unije je u najmanju ruku zabrinjavajuća i mislim da se ne možemo samo držati izjava opće prirode koje bi, eto, samo govorila kakva je situacija općenito govoreći. Nas troje izvjestitelja su izvjestitelja ovdje. Željeli bismo da Europska komisija e, pedagoški djeluje kako bi objasnila kako se došlo do toga na čemu smo, kako je bilo moguće da 2019. određene članice Europske unije ne, ne, ne poštuju temeljna prava. Htjeli bismo također da Europska unija bude samokritična i da se pita što smo napravili, što nismo napravili, što nismo izbjegli napraviti kako bismo došli do tih ekstremnih situacija. Dakle, nije prekasno, čaša je samo napola puna, dakle neke od stvari možemo pretočiti u ovu političku akciju i u tom kontekstu vam predstavljamo ovaj eh, rad. Hvala. Hvala. Jose Antonio, sada ćemo prijeći na opću raspravu. Podsjećam, raspolažete svaki ispod dvije minute. Ja se kraček ima riječ sada prvi. Najviše hvala, predsjedavajuća. Dopustite najprije da iskreno čestitam troma su izvjestitelja. Mislim da ste u jako malo, u kratkom vremenu uspjeli izraditi koncizan, uravnotežan dokument i naglašavate ne samo s jedne strane značaj vladavine prava za koju, o kojoj očito ne treba ni raspravljati u našem domu, mislim to iskreno. No, također mislim da je druga stvar koja je važna jeste što ste e, privukli pozornost javnosti na ulogu EXO-a. Jer EXO po svom, samom mandatu vjerojatno je dobro pozicioniran kako bi obnašao aktivnu ulogu sad da posegnem za jednom riječi koja se često koristi, premosnica, dakle EXO bi mogao da bude premosnica. Mislim da je to doista prava riječ. Mogla biti premosnica između europskih institucija i civilnog društva u državama članicama gdje postoje neke situacije koje zahtijevaju dodatnu pozornost, pa čak i dodatne reakcije, ovisno o okolnostima. Dakle, kao europska institucija koja se zalaže da demokraciju, građansko civilno društvo, poštivanje ljudskih prava i raznolikosti, ne možemo podcjenjivati smisao e, ovih pojmova vladavne prava. No, imajući to sve na umu, mi kao institucija moramo uložiti dodatni napor i biti angažirani u njenom radu. Mislim da ovo izvješće također pokazuje da stvaranje tog tijela e, za koje ste zalagali E, je prava odluka i doista sam ponosan što ovo mišljenje imamo danas na našim stolovima. Hvala vam još jednom i podržavam potpunosti ovo mišljenje. Hvala. Najljepša hvala. Sada riječ ima Kristijan Pitvulesku. Najljepša hvala predsjedateljice. Poput prethodnog kolege želim e, čestitati na kvaliteti ovog e, izvješća. Mi smo u središtu europskih institucija, vladavna prava je jedna od naših glavnih vrijednosti, to je od temeljnog značaja i kao što su izvjestili rekli, vladavna prava, ljudska prava, građanske slobode trenutno su ugrožene od strane nekoliko vlada, tako da moramo ponuditi jasna rješenja. I kao predstavnici civilnog društva važno da se ujedinimo, udružimo. Iz tog razloga podržavam ovo jako kvalitetno mišljenje koje je napravljeno u iznimno kratkom roku bez, bez e, sudjelovanja radne skupine kao što je to rečeno i uvjeren sam da će u buduće Europski gospodarski socijalni odbor iznaći rješenje kako bi se ovim e, pitanjima jasno uhvatio u koštac. Dakle, stvar treba imenovati pravim imenom i liberalna demokracija je dovedena u pitanje. To je ono što se ovim priznaje i čak postoje neki koji dovode u pitanje e, vladavnu prava i e, temeljne slobode, a mi ih moramo štititi. Kao što rekuše eh, izvjestitelj, ja sam protiv amandmana treće skupine ukoliko to bude potrebno. Evo, od, javno ću stati eh, u odbranu svojih stava, dakle protiv tih amandmana. Hvala. Hvala vama, sada riječ ima Lech Pilavski. Dziękuję bardzo, będę mówił po polsku. Hvala, govorit ću poljski. Može se raspravljati o različitim stvarima na odboru o porezima, da li treba ubrzati utrku kao stvarenju, ciljeva održivog razvoja i tako dalje. O brojnim stvarima možemo raspravljati, no ne možemo razgovarati o temama kao što je vladavina prava. Ovdje ponovno imamo inicijativu Europskog gospodarskog socijalnog odbora o novoj inicijativi, pošto smo u ožujku već usvojili mišljenje gospodina Mosa i u tom mišljenju gospodin Mos e, analizira slabljenje vladavine prava u određenim državama članicama. Dakle, ovdje se ne radi o početku rasprave. Ta rasprava već neko vrijeme traje i o tome treba i dalje raspravljati jer se tu radi o našim pravima, o pravima naših sugrađana. I u tim raspravama ne mislim da bismo trebali biti toliko fini, već treba stvari nazvati pravim imenom. Bijelo, bijelo, crno je crno. Jer ako to sve budemo pomeli ispod tepiha, onda ćemo propustiti mogućnost da poboljšamo stvari. Dakle, u svim ovim stvarima o kojima se raspravlja, to su jako važne stvari. Također mi se čini jako važnim i ovaj apel koji su izvjestitelji upućuju komisiji. Ona treba biti aktivnija i koristiti sve instrumente kojima raspolaže, jer kao prvo ne radi se puno toga, a onda isto tako trebamo biti svjesni da smo u situaciji u kojoj neke države članice prijete napuštanjem Europske unije ili im se odbija pristup europskim fondovima. Postoji čitav niz instrumenta koje bi trebalo odmah primijeniti. Dakle, taj apel e, su izvjestitelja upućen komisiji jako mi se čini važnim. I za kraj, ono o čemu je govorio e, prethodni govornik, e, u točka 3.7. Gdje je dijagnoza pravne države? Naime, pravna država i vladavina prava dovedeni su u pitanju u određenim državama članicama. Iz tog razloga se protivim amandmanima koje je predložila skupina 3. Tu se ne radi o pustim riječima na papiru. Jučer sam po prvi put sudjelovao na e, sudjelovao suđenju jednog e, poslovnog čovjeka koji je zatvoren i držan u zatvoru tri mjeseca, zatim e, oslobođen te ponovno bio priveden, a svo to vrijeme državni tužitelj nije ništa poduzeo, nikakvu analizu. Dakle, jednostavno su bili neaktivni svo to vrijeme. Hvala. Žorž si ima riječ. Izvolite, Žorž. Hvala, draga predsjednice. Tražio sam riječ kako bih eh, od srca čestitao eh, trome su izvjestitelja Želim im čestitati jer s obzirom e, na moje pozne godine svjestan sam kako je poštovanje vladavine prava još od osnutka prve europske zajednice bila jedna od e, važnih odlika koja je ovu uniju učinila privlačnom, atraktivnom sve do dana današnjeg i usprko svim gospodarskim i drugim poteškoćama s kojima smo bili suočeni. Dakle, biti u stanju kritizirati vlast, možemo slobodno reći da je to demokratska obveza. Pusti na miru socijalne organizacije, bilo da se radi o radnicima, poslodavcima ili drugim organizacijama civilnog društva, jest važna odlika, odlika demokratskih demokratski ustrojenih država. Dakle, doista iskreno čestitam su izvjestiteljima jer idu u tom smjeru i traže od komisije da bude još preciznija, možemo čak reći još strože glede poštivanja vladavne prava i ne mogu sakriti svoje iznenađenje e, kada sam pročitao amandmane, jako simpatičnog uzgred bude rečeno, e, kolegi Kristofa Kamilevskog, e, dakle, osim njegovog trećeg zadnjeg amandmana, koji mi se čini logičnim, ostali amandmani su, iskreno govoreći, neshvatljivi. Jer, ako mi, europske institucije, ne možemo povući za uši one koji regionalno ili nacionalno E, drže vlast svojim rukama, pa tko će onda to napraviti? Jer, dragi kolege, znate vi to, vlast je jako slatka. Oni koji je imaju u svojim rukama ponekad su u iskušenju da je zadrže u svojim rukama po svaku cijenu. E pa znajte da ako je Unija, ova Unija još uvijek preživjela, to je zato što nije tolerirala nedostatak slobode i što nije dopustila da se gaze prava građana i što nije tolerirala da se ne poštuje vladavinu prava na cijelom prostoru Unije. Hvala vam na pozornosti. Nadam se da će svi izglasati e, ovo izvješće e, u svojoj izvornoj verziji. Hvala. Hvala vama, Žorž. Sada predajem riječ e, Stefanu Buftovu. Hvala, predsjedateljice. Europska unija u zadnje vrijeme rado se poziva na pitanje pravnu državu. Ali to, je, to se ne definira kako valja. Evo, segnimo za francuskim primjerom. Naš ustavni sud, odnosno članovi ustavnog suda su imenovani isključivo od strane političkih e, vlasti bez ikakvog zahtjeva da se provjeri E, ustavno ili sudski njihove kompetencije. Dakle, tri člana imenuje predsjednik Republike, tri imenuje predsjednik vlade i tri člana imenuje predsjednik nacionalne skupštine i tri predsjednik senata. Tijelo koje je zaduženo za uređivanje e, medijskog prostora, svi su imenovani od e, državnih tijela, dakle predsjednika tog tijela, predsjednik Republike, a šest ostalih članova, predsjednik nacionalne skupštine i senata. Dakle, evo, ja doista čekam da komisija pokrene e, mjere protiv Francuske zbog kršenja vladavine prava, jer evo, prigovara se Poljskoj da ima Ustavni sud kojeg imenuje e, djeta, odnosno parlamenta, čijeg predsjednika imenuje predsjednik Republike. Uzre rečeno, u Poljskoj postoje zahtjevi za pravne ustavne kvalifikacije članova Ustavnog suda koji ne postoje na primjer za ustavno vijeće Francuske. Dakle, zaključak do kojeg dolazim jeste da Europska unija, odnosno Europska komisija su jako sujetni po pitanju pravni e, vladavine prava koji, e, koji u državama koje nisu jako proeuropske ali čim se drže e, politički korektne proeuropske politike, u tom slučaju ih, e, im nitko ništa ne prigovara. Dakle, smatra se da postoji grozna zloporaba pravne države, e, smatraju da, se, da postoji grozna zloporaba pravne države od strane Europske komisije, glasat ću za amandmane gospodina Konzdevskog, što se mene tiče. Hvala a protiv izvješća ukoliko ne budu usvojeni. Hvala Stefane, a sada će izvjestitelji imati mogućnost odgovoriti na sve što je rečeno tijekom rasprave. Izvolite, imate svaki po dvije minute. Dziękuję pani przewodnicząca. Dziękuję koleżanki i koledzy za mm, poparcie nasze. Zahvaljujem kolegicama i kolegama na podršci našeg izvješća. Svima koji su iznijeli svoje mišljenje, ovo je nama bio jedan veliki izazov. Istovremeno je meni vaša podrška najvažnija. I u sekcijama nije bilo nikakvih protivnosti, dakle svi amandmani koji su podneseni su amandmani jednog kolege koji su nam predstavljene i mi smo već izrekli svoje mišljenje o tome. Međutim, još bih željela neke stvari ponoviti. E, izdavanje podrške pravnoj državi nije u Europi ništa e, posebno. Na svu sreću. Međutim, radi se ovdje o nečem suptilnom. Iz dana u dan Mm, ako kratkoročno gledajući može to ne izgleda tako spektakularno. Međutim, ponekad ipak vidimo da se javlja određena zabrinutost i onda se postavlja pitanje nećemo li se možda jednog dana probuditi u jednom svijetu koja neće baš biti tako prijateljski nastrojena što se tiče nas ili naše djece. Tu se i obraćam kolegama. Jer situacija je ta. Kva da kad dođete doma, kad ste gotovi sa svojom svakodnevnicom, trebate shvatiti da ste građani Evropske unije, a to znači da u stvari očekujete da svi imaju ista prava. Da oni koji se vladaju se drže zakona, dakle nekih pravnih normi koje vrijede za sve građane. I tu se radi o jednoj temi koja se ne odnosi samo na jednu skupinu. Radi se o temi koja se odnosi na sve. I to je bitno nama u odboru. Zato smatramo da su ljudska prava i pravna država tako važna tema. Hvala lijepa, Karolina. Hvala lijepa, drage kolege. Zahvaljujem i na vašim komentarima, na vašem izlaganju. Ja bih tu prije svega naglasio tu buduću ulogu odbora. To bi bio moj posažetak vaših komentara. i mi ćemo tu zasigurno i imati snažniju ulogu u budućnosti. Vreć, vraćam se na ono što sam rekao u pogledu podjele tereta među institucijama, dakle na razini Europske unije. Kad pročitate komunikaciju komisije, to je jedna dobra kompilacija svih instrumenata koje trenutno imamo na raspolaganju. A nema ih malo, stvari ih ima puno. I oni svi služe svoje svrsi. I sad bi si čovjek mogao postaviti pitanje čemu sad imati jedan novi instrument praćenja kad već imamo tako veliki broj postojećih instrumenata. Ja bih rekao da tu nemamo jedno rješenje za sve, dakle nemamo neku inovaciju koja će riješiti sve probleme vezano uz temeljna prava i vladavinu prava u Europi. Ali ova neka vrsta koordinacije i korištenja postojećeg znanja, jer postoje ti instrumenti koji su svima na raspolaganju i to u određene svrhe. To je nešto što bi trebali imati ovako kao jednu širu sliku u pogledu budućnosti. Želio bih se zahvaliti Jun i cijelom timu u tajništvu na njihovoj podršci. Kao i uvijek. Međutim, u ovom slučaju smo imali malo vremena na raspolaganju i prvo smo morali uvjeriti komisiju da bi, se tu, da bi se uopće trebalo zatražiti naše mišljenje. Da bi to bilo od koristi. I nadam se da će ovo mišljenje uistinu i biti komisija i svim drugima od koristi. Hvala lijepa. Hvala. Jose Hvala lijepa, potpredsjednice. Zahvaljujem i svim članovima. Mislim da tu imamo podršku eh, što se tiče ovog plenarnog dijela. Htio bih se zahvaliti i kolegi Kraću koji danas nije mogao doći iz obiteljskih razloga i biti ovdje s nama. Oprostite, gospođi Klaudiji šaljem dakle najtoplije pozdrave. Dakle, možete biti sigurni to da je ovaj odbor dorastao zadatko. 2016. smo usvojili jedno izvješće gdje je ovaj odbor na vlastitu inicijativu predložio postavljanje jednog e, mehanizma za praćenje ljudskih prava u pogledu dakle situacije s obzirom na vladavinu prava u Europskoj 2019. je komisija preuzela naše izvješće, odnosno mišljenje. Dakle, mi jednostavno pozivamo na ulogu koju trebamo preuzeti, dakle, baviti se vladavinom prava. Imamo različite posjete različitim zemljama, gradovima, ljudi koji su upravo mm, napadnuti, na koje se odnose ta pitanja mm, temeljnih prava, vladavina prava su recimo nevladine organizacije i mi kao odbor tu moramo podići svoj glas e, i podržati potrebe ljudi. I ova izvjestitelja žele jednostavno reći da će ovaj odbor uvijek biti ovdje i da će braniti temeljna prava i vladavinu prava. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Time zaključujemo našu raspravu. Imamo amandmane kroz koje trebamo proći. Imamo pet amandmana. Dva su prihvaćena, tri odbijena. Idemo započeti s amandmanom broj 1 vezano uz stavak 3.7 odbijen. Dajem riječ gospodinu Kamijeskom da objasni svoj amandman. Imate jednu minutu na raspolaganju. Hvala lijepo što ste mi dali riječ. Krištof Kaminecki je moje ime i ja sam predstavnik jedne nevladine organizacije i ja sam podnio ovaj u svoje ime u ime skupine broj 3 e, ovdje piše samo moje ime ali to su podržali drugi koji nisu Poljaci zašto sam podnio ovaj amandman Sve je tu stvar dosta jasna Međutim, želio bih vas uputiti na to da pri vašoj analizi nije sve uzeto u obzir. To se prije svega odnosi na 237. Tu se radi o prvim rečenicama koje sadrže veliki rizik. Tu nastaje dojam da je demokracija opasnosti, vladavina prava, odnosno pravna država. Međutim, trebamo malo pomnije pogledati što se ovdje predlaže. U prvom dijelu koji bih ja želio prikrižiti imamo dvije opasne stvari. Dakle, to kako ja to tumačim se tu govori o političkim subjektima. Predsjednica E, imate samo jednu, jedan minut na raspolaganju, pre, prekoračili ste vrijeme, dakle evo, ako možete zaključiti, zaključiti, izvolite, jedna rečenica. Ponovit ću, u ovom dijelu se govori da snažni politički subjekti, dakle stranke, si trebaju postaviti pitanje zašto dovode određeni rizik, demokraciju i pravnu državu. Ne mislim da bi netko trebao kontrolirati ili imati nadzor nad političkim strankama. Nadalje se radi A sada se prekida govornik. Samo bih želio reći još posljednju rečenicu. A sada jedan od izvjestitelja. Hvala lijepa. Ali imamo dovoljno vremena. Gospodin Kamenecki kaže još dvije rečenice. To je vrlo važna tema. Molim vas, dozvolite mu to. Vremena imamo, ali imamo također i pravila. Svatko ima po minutu. U redu je ako netko govori malo dulje, ali gotovo dvostruko je bilo. Mogu dopustiti malo više vremena, međutim, trebamo se također pridržavati pravila i svatko se treba shodno tome organizirati. To je moje mišljenje. Već sam u jednom času bila naglasila da govornik treba početi završavati. Gospođo predsjedavajuća, rado bih da mi se nešto pojasni. Ja sam upravo stekao dojam, dakle, da se radi o skupini broj 3, kod nas u našoj skupini o tome e, govorila, ali ovo nije amandman naše skupine, samo bih htio to pojasniti. Pa mislim da nema nikakvog nesporazuma tu, jer je Krištof Kamenecki to sam naglasio, ali hvala vam da ste dali to pojašnjenje. Gracias, señora vicepresidenta. Gracias, señor Hvala lijepa, gospođo potpredsjednici. Zahvaljujem gospodinu Kamijeckom. Mi smo se našli s gospodinom Kamenjeckim i razgovarali smo preko sat vremena. E, nastojali smo doći do konsenzusa što se tiče troje izvjestitelja, ali istovremeno ne možemo se vratiti unatrag. U ovoj sekciji imamo određenu analizu u pogledu toga kako smo došli do toga, politički govoreći, kako određeni politički akteri koji su dobili legitimitet kroz e, e, demokratski proces u stvari ugrožava i demokratske vrijednosti. Dakle, ova tri izvjestitelja koje su ovdje smatraju da je nužno naglasiti da treba tu postojati određeni politički sadržaj, da to treba biti jasno. Čak ako se radi i određene samokritici. Hvala, Antonija.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 On ferme le vote. Zatvaram glasovanje. 47 glasova za, protiv 141 i 1, 19 e, suzdržanih. Dakle, amandman je odbačen. Prelazimo sada na amandman drugi, koji se tiče stavka 3.12 i na koji su, na koji su pristali svih troj izvjestitelja. E, dziękuję, tak. E, zgodziliśmy się na to, aby rzeczywiście... Hvala lijepa. Da, mi smo se dogovorili da se uzmu u obzir ljudska prava. Možda to pravno gledajući nije u potpunosti točno ispravno, međutim radi se o tome da želimo da se uzmu u obzir mišljenja organizacija. Dakle, u svakom slučaju mi smo to prihvatili. Najpša hvala na ovom pojašnjenju. Izvolite imate riječ. Ja sam protiv tog kompromisa. Mm, mislim da s tim kompromisom isključujemo watchdog e, organizacije. U Rumunjskoj je to važno. Dakle, po meni izvorni tekst je u redu i ja sam protiv kompromisa. Htio bih da se glasa o tome. alors Dat ću sada onda riječ na jednu minutu gospodinu Kamljenskom. Hvala lijepa. Branit ću ovaj kompromis. Ako organizacije civilnog društva e, dio nad poštivanjem pravne države, kako onda definirati uloge e, sudova, bilo koje sudova? Dakle, hvala svima, a prelazimo sada odmah na glasanje jer su svi e, govorili koji su htjeli. Amandman 2, e, e, drugi 3, 2, 12. Ovdje govorimo o kompromisima, ne o amandmanu jer Kompromisni amandman nije, prihva, amandman nije prihvaćen, već kompromisni amandman. Dakle, o njemu moramo glasati, a ne o izvornom amandmanu. ne radi se o kompromisnom amandmanu, radi se o amandmanu. Radi se o amandmanu koji je prihvaćen. Nije bilo kompromisnog amandmana. A netko je sada odbio činjenicu da je taj amandman bio prihvaćen. I mislim da ono što sada moramo napraviti, jer je netko rekao da je, se protivi prihvaćanju tog amandmana, a Kristof je objasnio svoj amandman, onda moramo o tome glasati. E, Hvala lijepa. Mislim da nije bilo tu nekih e, razloga i ispričavam se što sada interveniram. Međutim, e, da, kompromis je načinjen zato što su dvije strane dogovorile da će i jednu rečenicu izbaciti. To je zato kompromis koji je prihvaćen. A neki su bili protiv tog kompromisa koji se dovodi u pitanje i onda dakle trebamo glasati o kompromisu, a ne o izvornom amandmanu. U tom smislu je potpuno jasan naš pravilnik. Oprostite, e, moram samo reći da e, mi međusobno nismo se sporili, već smo e, samo nismo bili se složili oko same riječi kompromis jesmo li o tome hoćemo li prihvatiti ili odbiti amandman. Međutim, jedan kolega na plenarnoj E, nije pristao na to da se izvijeste i dogovore oko amandmana. Mi smo dogovorili dakle oko jednog amandmana koji je greškom bio nazvan kompromisnim amandmanom. Da, da, u redu. Nema, dakle, ne radi se o kompromisnom amandmanu, već o amandmanu. Nadam se da su svi e, razumjeli. Ako dobro pogledate, e, kaže se da je, se radi o amandmanu koji je prihvaćen, međutim sada moramo o tome glasati jer čini se da ipak nije bio prihvaćen. Otvaram glasanje. Le vote est fermé. Zatvaram glasanje. 122 za, 73 protiv, 15 suzdržanih. I time se amandman usvaja. On passe maintenant au Amandman numero 3 concerne... Amandman treći o točki 5.2 e, odbijen je i tu ću Kristofu dati riječ na jednu minutu. A ranije sam imao pravo na dvije minute. Dakle, što po pitanju ove točke, tu ne izražavam nikakvu rezervu o tome da se e, Europski gospodarski i socijalni odbor izjasni e, za potporu ovom novom instrumentu. Međutim, želim dodati da bilo koji instrument ovakve vrste kojim se procjenjuje e, kvaliteta pravne države i kvaliteta ljudskih prava, da su to instrumenti koji se trebaju pažljivo koristiti kako ne bismo izazvali kulturne sukobe jer kulturne vrijednosti Europe su nešto na čemu e, smo mi, na što smo jako ponosni. Za slučaj da mi vrijeme isteklo, recite mi to. Dakle, mi smo uspjeli postići kompromis i prihvatili smo rečenicu koja ovdje staje nakon političkih ciljeva. Međutim, izvjestitelji nisu prihvatili dio rečenice koji se odnosi na kulturne e, konflikte. Hvala, sad će Juke objasniti stajalište izvjestitelja. Hvala lijepa. Tri izvjestitelja odbijaju ovaj amandman. Dugo smo s Kristofom o tome e, razgovarali. Međutim, ovdje se radi o pitanjima kojima se mi protivimo. Prije svega, koristiti taj instrument oprezno. Instrument će se koristiti kada to bude potrebno. I to je to. A drugo, e, samo da kažem jednu stvar – različita tumačenja političkih kultura ne mogu doći u sukob s pravnom državom i temeljnim pravima. Mi e, na to gledamo na taj način i zato bi ovaj rečenica u amandmanu bila protivna ključnoj poruci našeg mišljenja. Hvala lijepa glasanje. Amandman treći koji se odnosi na stavak 5.2. Otvaram glasanje. Le vote est fermé. E, zatvaram glasanje. 42 glasa za, 153 protiv i e, velik broj suzdržanih, pa se dakle ovaj amandman odbija. Sada amandman četvrti koji se odnosi na stavak 16. koji je također odbijen. E, dajem riječ Kristofu da objasni smisao svog amandmana. Ne, ne trebamo ponovno glasati. To je isti amandman. Imam li da sada riječ ili nemam? Recite mi imam li riječ ili nemam? Ako se radi dakle o istom amandmanu, onda nećemo ponovno glasati. već je taj amandman odbijen. Hvala vam lijepo, Žoš, na ovoj primjedbi. Amandman 5. i 1.11. Radi se o amandmanu koji je prihvaćen. Madame la Présidente, je suis contre cet amendement. Protivim se ovom amandmanu jer demokracija je liberalna. Velik broj političara smatra da je liberalna demokracija vrlo važna. Moramo biti vrlo jasni. Demokracija je liberalna, to je vezano za pravnu državu i zato je vrlo važno da to stoji u ovom mišljenju i iz tog razloga se protivimo ovom amandmanu. Kristof, imate jednu minutu. Slažem se s tezom da je demokracija liberalna. Postoji međutim razlika između liberalne demokracije i činjenice da je demokracija jest liberalna. Demokracija želi biti liberalna. To je prvo, a drugo to je ono što omogućuje liberalna demokracija. To je vrlo važna razlika. Mi ovdje govorimo o tome da e, demokracija zadrži svoj duh i mislim da to nema nikakve veze s demokracijom. Demokraciju ili imamo i tada je branimo, a ako je moramo definirati, mislim da to može izazvati rizik određenih razlika i nesporazuma. Hvala. Sada riječ ima Jose Antonio kao izvjestitelj to na jednu minutu. Hvala lijepa. Moram priznati da smo okljevali e, nas tri izvjestitelja prije nego li što smo prihvatili ovaj amandman. Uzeli smo u obzir argumente gospodine Pelinesku, a razlog zašto smo ga prihvatili jest da je sa kada se dao pridjev riječi demokracija, da je to ograničavalo značenje i dakle to predstavljalo rizik. To može dati argumente vlastima koje demokraciju definiraju sukladno vlastim prioritetima. Demokracija je jedinstvena i to stoji u članku drugom ugovora o Europskoj uniji. Ta e, definicija demokracije zajednička je svima nama evropljanima. I iz tog razloga smo odlučili prihvatiti taj amandman. Sada ćemo glasati o amandmanu broj 5 koji se odnosi na amandman 5.11. Otvaram glasanje. Se cierra el voto. Eh, a favor 119, en contra... 119 glasova za, 73 protiv, 21 suzdržani. Amandman se usvaja. I pasamos ahora sí a votar todo el dictamen. Pređimo sada na glasanje teksta u cjelini, dakle mišljenje u cijelosti. Otvaram glasanje. Cerramos eh, el voto. Zatvaram glasanje. 190 glasova za, 11 protiv, 12 suzdržanih. E, mišljenje je usvojeno. Čestitam izvjestiteljima. Vamos a seguir con el último dictamen de la tarde de hoy. A sada prelazimo na posljednje izvješće za danas. 692 izvjestitelj izvjestitelji Remon Rex, a su izvjestitelj Stanislav Palon i molim da dođu ovdje za pozornicu. Alors, on va commencer la présentation de la... Počet ćemo sada s predstavljanjem eh, ovog eh, mišljenja. To će učiniti izvjestitelj. Svatko ima po tri minute. Hvala lijepa. Naš je odbor jako puno radio kako eh, i angažirao se na ostvarivanju Europskog stupa socijalnih prava. Naš odbor treba nastaviti se i dalje angažirati u tom smislu i e, tih e, e, sve pojedine stupovi moraju biti prihvaćeni svugdje u EU, što za sada još nije slušaj. I zato ovo samo inicijativno izvješće se bavi 20. načelom ovog prava koji govori o nužnim e, uslugama a kvalitete i to je nešto što je novina, još ne postoji u europskim ugovorima. Ali u 20. načelu daje se popis tih e, usluga koji nije istrpan. Radi se o ekonomiji, e, bankovnim uslugama, energentima, pružanja opskrbe vodom i tako dalje. Dakle, tu nemamo pojedinu novinu jer to oni su svi obuhvaćeni temeljnim pravima i e, dakle prema protokolu 26. oni su dio svega onoga što je u općem interesu. I tu zapravo se ide i dalje u tom protokolu od ovog 20. načela. Dakle, e, da e, govori se da su oni nužni, da treba imati dobar pristup njima po prihvatljivim cijenama. Međutim, u nekim državama nema usluga općeg interesa koje odgovaraju e, svemu tome i to ne funkcionira u potpunosti dobro i zato je jako dobro da ih stavljamo u 20. načelo jer je vrlo značajno da usluge općeg interesa budu stavljene na raspolaganju svih građana. Dakle, tu zapravo e, govorimo o konceptu tog e, nužnog rizika koji ne postoji u ugovorima, a mi ovdje radimo na tome kako bi se manjkavosti uklonili, uklonili i kako bismo učinili sve što je potrebno korisnicima. Daću vam primjer gdje je protokol 26. predviđa kvalitetnu uslugu. Telekomunikacije i elektroničke usluge su primjer za to. Postoji direktiva kojom se kaže da komisija treba svake tri godine e, preispitati elektroničke komunikacije. A znate da što se telefonije tiče, Neke regije nisu dobro e, povezane, a isto tako niti internet nije svugdje dobre kvalitete. To je tek jedan primjer. Našim e, izvješćem dajemo prijedloge o tome kako da se manjkavosti ovdje e, izbjegnu. I budući da nemam više vremena, dajem riječ su izvjestitelju. Hvala, predsjedateljice. Evo, imam samo par komentara jer je kolega u biti rekao sve važne stvari. Evo možda istiknemo ovo. Dakle, čelu 20. europskog stupa socijalnih prava doista uvodi koncept socijalnih usluga, no također se tu navodi da tu treba dati podršku za pristup takvim uslugama onima koji su u potrebi za njima. A to je jako važna rečenica po mišljenju. Što to znači? To naravno znači da države članice i dalje jesu odgovorne za pružanje osnovnih usluga od općeg gospodarskog interesa, no to što sad imamo takvu rečenicu, takvo pod navodnim znacima pravilo u Europskom stupu za socijalna prava također znači to da će ovo pitanje imati jako važnu ulogu na europskoj razini. A onda možda još jedan komentar. Ovdje se radi o pristupu tim uslugama, a to je jako važna komponenta socijalne pravde u Europskoj uniji. Dakle, to je isto tako jako važno pitanje za budućnost naše unije. Jer tu se radi o zabrani bilo kakve diskriminacije i isključenosti, jer se radi o pristupu takvim uslugama na europskoj razini, o Eh, isplativim i kvalitetnim uslugama, tako da mislim da to trebamo doista istaknuti u našem mišljenju i tu se radi o jako važnom signalu i drugim eh, institucijama koje se brinu eh, europskim europljanima i želim zahvaliti kolegi na izvrsnoj suradnji. Nitko se nije javio za riječ. Sve je bilo kristalno jasno, te vjerujem da će podrška biti široka. Otvaramo glasanje za TEN 692. Le Glasanje je zaključeno. Za 128, troje protiv, šest suzdržanih. Mišljenje je usvojeno. Čestitam. Euh, Završili smo s današnjim dijelom rada, nastavljamo sutra u 9 ujutro i podsjećam da ćemo imati raspravu s podpredsjednikom Europske komisije zaduženim za energetsku uniju. Prijatno večer, vidimo se sutra ujutro u 9.30. Hvala prevoditeljima.